Okay, maybe we can take our seats, colleagues. U redu, možda bismo trebali nastaviti sa radom našega odbora. Već kasnimo nekoliko minuta. So, colleagues, we're now moving to um, Idemo sada na 12. točku dnevnog reda, a to je priprema za svjetski humanitarni summit. Kao što znate, taj sastanak održat će se u Istanbulu u svibnju sljedeće godine. Izaslanstvo našega odbora bit će ondje. U listopadu je naš stalni izvjestitelj Enrique Guerrero eh, iznio svoj nacrt izvješća, a danas poslije podne ćemo glasati o 128 amandmana koliko koliko ih je pristiglo, a sastavljen je čitav niz kompromisnih amandmana. Riječ sada dajem gospodinu Guerreru kako bi nam predstavio amandmane na svoje izvješće. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Incluso los que no tengan acceso a muchas fuentes de información es eh, cada svi građani svijeta koji nemaju pristup e, informacijama kao i svi ostali svjesni su da je sve veći broj humanitarnih kriza koje se događaju diljem svijeta to je trenutačno stanje Naravno, dio uzroka je i u klimatskim promjenama koje izazivaju brojne prirodne katastrofe, što onda povećava pritisak. Naravno, imamo i sukobe diljem svijeta. Tako da i velik broj humanitarnih kriza izazivaju sami ljudi i broj takvih kriza je u porastu. Svi u svijetu su toga svjesni, a i mi u ovom odboru savršeno dobro znamo kako moramo e, i kako biti svjesni velikog broja kriza u proteklim mjesecima. Ovaj odbor pod vodstvom gospodića Görenca se bavio humanitarnom krizom izazvanom ebolom. Ja sam osobno bio na međunarodnoj konferenciji o smanjenju prirodnih rizika. Predsjedat izvjestiteljica ovog odbora bavila se pitanjem obrazovanja u situacijama humanitarne krize i vode se i različite rasprave o e, ciljevima održivog razvoja. Gospodin Štir je govorio o financiranju razvoja. Dakle, različiti naši članovi su dali svoj doprinos u razmatranju različitih aspekata humanitarnog, e, humanitarne pomoći. Znači, to je tema kojom se itekako bavimo u proteklim mjesecima. I uspjeli smo postići većinsku potporu našim idejama ne samo u ovom odboru nego i na plenarnoj sjednici. Zahvaljujući tome glas parlamenta se čuo u raspravama vezanim uz ove probleme i vezanim uz djelovanje koje se provodi ili pod okriljem Ujedinjenih naroda ili pod okriljem Europske unije. Govorimo sada o sastanku na vrhu koji će se baviti pitanjem humanitarne pomoći, održat će se u Istanbulu sljedeće godine. Europska komisija dala je svoje priopćenje krajem ove godine, početkom sljedeće godine i vijeće će iznijeti svoje stajalište. A mi bismo također trebali dati poticaj vijeću želimo da Europsko vijeće čuje naš glas, a želimo i dati potporu komisiji koja će pregovarati u naše ime na svjetskom humanitarnom samitu. Rekavši to, želim sada zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na suradnji, e, na njihovom aktivnom sudjelovanju u pripremi ovoga izvješća. Ne samo da su pojedini klubovi iznijeli 128 amandmana koji su vrlo jasno obogatili e, prvobitni tekst, no, u mnogim slučajevima, u slučaju 50 od tih 128 amandmana, izvjestitelji u sjeni su ih zajednički potpisali, tako da možemo reći da su zapravo svi ti ljudi izvjestitelji, a ne samo izvjestitelji u sjeni, dakle svi oni su pridonjali ovome tekstu. E, tako također e, određen broj amandmana pretvoren je u 20 kompromisnih amandmana koje su klubovi uspjeli dogovoriti. U svim slučajevima pokazana je jasna fleksibilnost, ljudi su otvorili stajališta političkih klubova kako bi pokušali pronaći ono što nam je zajedničko umjesto da se usredotočimo na ono što nas dijeli. Evo tako je izgledao naš rad. Dakle, postoji nekoliko ključnih točaka u izvješću, neću sada podrobno kroz njih prolaziti, no želim samo reći kako naglašavamo humanitarno načelo međunarodnog prava i izražavamo svoju zabrinutost zbog nedostatnog poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, sve je više i više kršenja tih načela, sve više incidenata, sve više razloga za zabrinutost. I stoga u izvješću ponovno navodimo ta načela načela međunarodnog humanitarnog prava. Zatim tražimo konkretnu zaštitu ugroženih skupina, među kojima su žene, djeca, osobe s bilo kakvim invaliditetom i sve više i više i starije osobe jer Mm, u današnje vrijeme očekivani životni vijek je sve duži, e, pa imamo i sve više starijih osoba i među izbjeglicama i prognanicima na koje također utječu humanitarne krize. Moramo se pobrinuti da ljudi na koje humanitarne krize utječu E, također e, da se njihov glas može čuti, dakle da i oni nešto kažu o načinu e, na koji treba te krize rješavati. Moramo imati, moramo osigurati odgovarajuću financijsku pomoć i za lokalne nevladine organizacije kako bismo mogli predvidjeti njihovo djelovanje. Neke su organizacije aktivnije kada je riječ o odgovornosti, profesionalnije su organizirane, također na učinkovitiji način organiziraju izobrazbu svojih djelatnika. Kad je riječ o donatorima, njih ćemo zamoliti da budu razmjerno fleksibilni u pogledu svojih zahtjeva i birokratskih uvjeta kad kada je teško rješavati humanitarne krize kad su uvjeti previše strogi. Također razmatramo pitanja učinkovitosti, sljedivosti, E, i odgovornosti. Naravno, želimo da se izravno financiraju lokalne nevladine organizacije, a da one u svojem radu budu dosljedne i učinkovite. To je u skladu sa izjavama čit čitavog niza regionalnih sastanaka koji su održani u sklopu priprema ovog svjetskog samita. Postoje određena područja koja ipak razdvajaju klubove zastupnika unutar ovoga odbora. U takvim slučajevima pokušao sam pronaći one točke sa kojima se ipak svi možemo složiti kako bismo izbjegli da dođe do dakle da dođe do prepreka koje bilo koji klub ne bi mogao prevladati i da na taj način bude blokiran naš rad. Znači predložio sam sastanak izvjestitelja u sjeni e, uz ovaj sastanak odbora kako bismo mogli e, dogovoriti kako prevladati te neke stvari u kojima postoje nesuglasice u svakom slučaju treba voditi računa o ljudima koji čekaju pomoć, e, koji čekaju našu potporu i našu zaštitu u različitim dijelovima svijeta. Moramo poštivati njihova prava jer to je također način da poštujemo vlastite vrijednosti e, i vlastite odluke. Hvala vam lijepa, čitav niz govornika javio se za riječ, prije svega izvjestitelji u sjeni. Charles, izvolite. Pa Heidi, pa Ignacio, tim redom ste se javili. Činilo mi se da ste zatražili riječ, Šarl. Jesam. Na početku bih htio reći da za nas postoji jedna crvena linija, dakle nešto preko čega ne možemo prijeći u ovome izvješću, a to je kad imamo humanitarnu krizu u kojoj se žene nalaze u vrlo teškoj situaciji, osobito u zoni zahvaćenoj sukobom, mi uistinu zahtijevamo da im se mora pružiti sva potrebna pomoć koja je ženama u takvim okolnostima potrebna, uključujući i pristup pobačaju ako su te žene žrtve silovanja. Znam da je to iznimno osjetljivo pitanje za neke kolege, no unatoč tome Međunarodni crveni križ je prihvatio e, takav stav, to je prihvatila i naša komisija, Europska komisija, gospođa Mogherini, e, to je za nas e, ona crvena linija, dakle ono e, preko čega ne možemo prijeći. Neke druge napomene su više općenite naravi. U proteklim mjesecima e, svjedoci smo vrlo zabrinjavajućeg fenomena. Vraćam se na temu financiranja, ispričavam se na tome, no zbog sve većeg broja humanitarnih kriza dolazimo do gotovo nesavladivog problema financiranja. Postoje mnogi sukobi, mnoge humanitarne krize. koje su u prošlosti izazivale pozornost javnosti, a sada je to postalo gotovo svakodnevno uobičajeno zbivanje u Središnjoj Africi, Libiji, Siriji, na Bliskom istoku i tako dalje. Dakle, oni koji se oni koji dođu u naše zemlje e, u industrializirane razvijene zemlje e, izazivaju određene troškove E, i čitav niz zemalja mora imati pristup sredstvima iz fondova za humanitarnu pomoć. Čitav niz zemalja je već objavio da sredstva koja su namjeravali izdvojiti za humanitarnu pomoć će preusmjeriti za prihvat izbjeglica na svom teritoriju. Možemo reći da je to u skladu sa ciljevima, no kada je riječ o troškovima koji se očekuju u prvoj godini, ali naravno znamo da su sredstva ograničena i ono što se potroši ovdje u našim zemljama utjecat će na stanje u drugim zemljama, odnosno na rješavanje kriza u drugim dijelovima svijeta. Dakle, postoji mnoštvo poteškoća koje moramo riješiti. Govorim ovdje o izbjeglicama u Jordanu, Libanonu, Turskoj. Fond koji podupire te izbjeglice je nesumnjivo nedostatan. Govorimo o tek nešto više od 1%. Takav je bio iznos prije nekoliko tjedana. Dakle, tu je riječ o zakladi koja će Europsku uniju stajati 1,8 milijardi eura. To nije dodatni novac, to je novac koji će se povući iz rezervnih sredstava Europskog fonda za razvoj a u taj um, iznos e, će se ubrojiti još 1,8 milijardi koje će uplatiti države članice. Dakle, imat ćemo ukupno 3,6 milijardi koje će nedostajati iz nekih drugih fondova. Dakle, ne možete isti iznosu potrošiti dva put. I zato je pitanje koja će biti poruka Europske unije na sastanku u Istanbulu. Europska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 sudjelovala na konferenciji vezanoj uz financiranje humanitarnih kriza i humanitarne pomoći i došli smo tamo s idejama koje su okolnosti tada već prevladale i već su ih učinile zastarjelima. Dakle, čitav niz zemalja je tada rekao da bi se pomoć trebala povećati za 40%. Ako tom iznosu dodamo i stanje humanit ove migrantske krize, mislim da je posve jasno da ćemo sve manje i manje se moći nositi sa krizama ako nemamo jasnu političku volju da se u tu svrhu izdvoje dodatni iznosi. Globalni fond za borbu protiv tuberkuloze, malarije i tako dalje će također sljedeće godine organizirati sastanak, ako se ne varam mogao bi biti u Italiji i tu će se također zatražiti dodatna financijska sredstva. Dakle, možemo li uzimati jednom da bismo dali drugom i tako to stalno činiti? Mi smo ljudi koji moramo poticati kretanje u odgovarajućem smjeru i zato mislim da bismo mogli imati problem. Postoje neke države članice koje jednostavno žele prikazati lijepu sliku, a istodobno nemamo e, dovoljno volje da napravimo prave korake, odlučne korake mi kao Europa, dakle zajednički kao Europa. U ovom trenutku čini se da nemamo zajednički odgovor na ovu krizu. Kad je riječ o najnovim zbivanjima, mislim da treba voditi računa o ovim napomenama koje sam upravo iznio. Ja imam puno povjerenja u, kolega, u kolegu Gerera, mislim da je on odličan posao napravio kao naš stalni izvjestitelj, da je naglasio ove aspekte i mislim da se na to svi trebamo usredotočiti, da doista moramo biti vrlo čvrsti u svojim zahtjevima, da trebamo malo protresti stvari, da tako kažem, nema nikakve svrhe od nekih blagih e, konsenzusa e, dakle ona pravila koja su dogovorena na sastanku G7 jednostavno nisu dovoljna i ne smijemo propustiti ovu priliku da se usredotočimo na ovaj aspekt. Hvala vam lijepa. Hvala izvjestiteljice. Izvjestitelj zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni e, napravio je posao s kojim se svakako možemo složiti. No za nas tu postoji također crvena linija, o tome je govorio gospodin Gerenc, to je kompromis broj 14. Tu je riječ o tumačenju međunarodnog humanitarnog prava u situacijama u kojima e, dolazi do silovanja djevojaka i žena u e, sukobima, u ratnim stanjima i tu je riječ o poštivanju međunarodnog humanitarnog prava. Dakle, žene i djevojke koje su žrtve silovanja e, iznimnu patnju prolaze, posljedice su doista vrlo ozbiljne i spriječiti, odnosno onemogućiti im e, cijeli raspon e, različitih e, e, stvari koje potpadaju pod zaštitu njihovog humanitarnog, njihovog zdravstvenog i seksualnog zdravlja bilo bi krivo, a to naravno uključuje i pravo na pobačaj i e, desecima parlamentarnih e, zastupnika, e, gospođa Mogherini i druge službe i Crveni križ su poslali dopis koji su zatražili objašnjenje tog načela. Dakle, kompromis 14 po mišljenju mog kluba treba ostati u onom obliku koji su prihvatili izvjestitelji u sjeni na našem sastanku u Strasburu. Također želim reći da mislim da se naš odbor doista treba uključiti u širu pravnu raspravu koja se tiče nepoštivanja međunarodnog humanitarnog prava od strane e, mnogih međunarodnih čimbenika, recimo znamo za bombardiranja bolnica u Jemenu, u Siriji, u Afganistanu, to nisu izolirani slučajevi. Međunarodno humanitarno pravo i ženevske konferencije sustavno se krše i sada kada razgovaramo o prvom humanitarnom samitu, nadam se da ćemo imati priliku malo podrobnije razmotriti i to pitanje. Hvala vam, Ignacio. Ja bih na početku htio čestitati kolegi Guerreru na odličnom poslu koji je odradio i na odličnoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Moram reći kao i i kolegica da i ja moram naglasiti istu crvenu liniju kad je riječ o kompromisu broj 14 Dakle, ovdje je riječ o međunarodnom humanitarnom pravu, ovdje nije riječ o mišljenjima, o religiji, o stvarima o kojima uobičajeno razgovaramo ovdje u Europskoj uniji, riječ je o, o ljudskim pravima i o tome ne bismo trebali raspravljati i nadam se stoga da ćemo svi poduprijeti ovaj kompromis. Povrh toga želim reći da je ovaj da je ovo izvješće doista e, vrlo dobro i pokazuje da se i vojske e, mogu iskoristiti za logističku potporu humanitarnim Um, humanitarnoj pomoći, odnosno u humanitarne svrhe, dakle naravno želimo manje vojnih aktivnosti, a više humanitarne pomoći. Dakle, usredotočavamo se također na potrebe e, domorodačkih populacija, također i e, na veću potporu ljudima s invaliditetom. Hvala vam lijepo gospodine Štir, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Nažalost, u Sjeni iz EPP-a nije danas mogao e, biti, odnosno mogla biti. E, ja kolegicu neću sada zamijeniti, no samo kao koordinator e, kluba EPP-a želim zahvaliti Enrikeu na napornom radu znamo da on i dalje radi nastoji što je više moguće uskladiti različita stajališta. Čuli smo da postoji nekoliko tih crvenih linija kod pojedinih klubova, to nije jednostavna zadaća. E, naravno, želja je kluba EPP-a da u ime glasovanja ovo važno izvješće bude usvojeno i stoga vam želim svu sreću na sastanku koji ste zakazali za 12.30. Naša izvjestiteljica u Sjeni će biti e, nazočna. U redu, hvala vam lijepo. Evo, dodala sam i sebe na popis govornika e, kako bih se osvrnula na ovo što ste rekli. Dakle, e, rekli ste nešto o stajalištu Europske unije na e, samitu. Ja sam razgovarala sa predstavnicima nevladinih organizacija koje su nazočne na Lesbosu oča humanitarna organizacija koja koordinira e, djelovanje ne radi unutar Europske unije i kažu da općenito postoji nedostatna koordinacija na terenu pa da ćemo riječi komisiji, zanima me e, nastoji li komisija riješiti taj problem. Dakle, mi nismo navikli na ovakve humanitarne krize unutar vlastitog teritorija, e, pa se pitam kako ćemo otići u Istanbul ako nam ljudi kažu da ne koordiniramo dovoljno stvari niti kod sebe, no Europska unija nema ovlasti za koordinaciju humanitarnog rada u u svojim državama članicama. Ljudi se zapitaju što vi ovdje radije, radite. Dakle, u Grčkoj kad se pojavi Europska komisija, isto bi odgovor bio i u mojoj zemlji. Znači, ne znam je li komisija svjesna toga i planirali riješiti taj problem na neki način. Neke velike nevladine organizacije su mi ukazale na taj problem koje su nazočne u Grčkoj na terenu. Nitko se dalje, čini mi se, nije javio za riječ, onda dajem riječ predstavnici e, glavne uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu. Hvala vam lijepa i mi uvelike podupiremo rad parlamenta i ovoga odbora u pogledu ovog izvješća. E, to će biti onaj posljednji Um, kamenčić u čitavom mozaiku onoga što radi u ovom trenutku Europska unija. Vijeće trenutačno priprema svoje stajalište, komisija je već iznijela svoje i čekamo i izvješće parlamenta. Što se tiče pitanja interne koordinacije, i slike, odnosno našeg imidža u očima drugih uoči oči samita. Naravno, mi smo toga tekako svjesni, moramo bit, imati vjerodostojnost i interno i u odnosu na vanjske čimbenike. Razgovaramo trenutačno s državama članicama o tome kako možemo osigurati dosljednost našeg internog odgovora kako bismo mogli poslužiti kao primjer u oči samita jer summit doista želi uključiti sve čimbenike iz svijeta, naravno i nas kao i sve druge. E, krajem listopada održan je prvi sastanak ministara zaduženih za razvoj e, i tu je prvi puta stavljen na dnevni red ovaj summit, odnosno njegove teme. Većina država članica uzela je riječ, pokazalo se da postoji veliki interes i velika volja da ovaj summit bude uspješan. Dakle, mi sada želimo iskoristiti e, taj, taj momentum koji već imamo. Hvala. Prije svega želio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni još jednom te mojim kolega, to mojim kolegi, ali koji nije izvjestitelj u Sjeni, ali se uključuje. Hvala vam na komentarima koje smo čuli u izvješću. Imamo sastanak u popodne i pošto sam čuo što sam čuo od različitih e, klubova, mislim da je margina za mm, manevar vrlo uska, ako uopće postoji. Sretno svima nama koji sudjelujemo na jutrošnjem sastanku, pa ćemo vidjeti kako se stvari budu odvijale danas poslije podne na glasanju i kako možemo podržati humanitarnu pomoć širom svijeta. Ali ima jedna stvar koju je gospodin Gerens e, spomenuo. Gospodin Gerens e, se osvrnuo na potrebu da se ljudima obrati pozornost na određene mm, stvari u financiranju općenito i kako financiramo ove probleme. Tijekom ove godine Imali smo jedan sastanak na vrhu za drugim, ali financiranje za ove e, stvari i dalje je dobro definirano. Kao što je gospodin Gjorenc rekao, potrebe za financiranje stalno rastu iz dana u dan. Mislim da su tri točke koje on spomenuo, a o kojima se svi možemo upitati. Prvo je Ne možemo prihvatiti nove zahtjeve za financiranje. Da se takvi zahtjevi ispune e, fondovima koji su već od, za određene druge svrhe. Ne možemo e, fondove za razvoj Europske unije koristiti za nešto što spada pod EDF, jer su ti fondovi već negdje drugdje namijenjeni. Drugo, treba nam nastaviti radom u ovom odboru tako da stvorimo jasne, jasna stajališta. Ako danas na ovom odboru odobrimo ovo izvješće kao onda i u prosincu na parlamentarnoj sjednici. Onda odlazimo na sastanak na vrhu u Istanbulu s rezolucijama o, i možemo nastaviti ponavljati svoja gledišta vijeću i komisiji, a da pritom ne moramo previše objašnjavati. Jednostavno moramo opet, opetovano ponavljati stvari, ne moramo sve o svemu ponovno pregovarati. Jednostavno možemo reći što mislite. Kao što je Linda rekla, Sutra počinje sastanak na vrhu u Valeti na kojem sudjeluju Evropska unija i Afrička unija. Naše gledište i stanovište o Africi zapravo prožeto je strahom. Imamo problem na Bliskom i e, Srednjem istoku, Iraku, Siriji, čak i sredozemnim zemljama Libije i druge zemlje koje su bile dijelom arapskog proljeća, ali ne možemo jednostavno zanemariti situaciju u Africi i e, podsaharskoj Africi jer i tamo postoje krize sa ljudima koji su izbjeglice, oružani bi općenito humanitarne krize u Africi koje su jednako važne, ako ne i važnije, jer su počele prije nego što su započele humanitarne krize na granicama Europske unije. Stoga imamo multiplikaciju kriza, treba nam i više financija i više obećanja. Ne možemo samo prebacivati novac iz jedne vreće u drugu. Ne možemo ponovno dodjeljivati sredstva koja su već nekome dodijeljena. Ono što je gospodin Gerenc rekao je da od sad do sastanka na vrhu moramo razmisliti kako e, da surađujemo sa predsjedništvom ovog odbora i kakve inicijative možemo pokrenuti da promijenimo stvari. Na kraju treba reći da je situacija prilično zbrkana. Naša struktura je tako uspostavljena da se bavimo humanitarnim krizama izvan Europske unije a ono čime se trenutno bavimo je zapravo humanitarna kriza unutar granica Europske unije. Moramo o tome razmišljati i moramo se usredotočiti na to pitanje kako bismo e, mogli postići napredak. To je to što sam htio reći. Hvala. Danas poslije podne kolege zadnja točka dnevnog reda je razmjene e, mišljenja o sastanku na vrhu o klimi i financiranje toga pitanja za zemlje u razvoju. Tu ćemo im razmijeniti mišljenja sa komisijom kako financiramo, koje dodatne fondove možemo iskoristiti. E, o tome će se govoriti na tome sastanku danas podne. Nadam se da ćete vi kolega biti tamo. Što se tiče sigurnosti u Africi. Imamo saslašanje na odboru u prosincu kad ćemo razgovarati o pitanjima sigurnosti u Africi. E, želim reći naročito Enriku da je BBC izvješti o gladi u sjevernoj Etiopiji i drugim zemljama možda bismo trebali razmišljati o plenarnoj sjednici da li da, da dademo nekakvu izjavu obzirom na opseg problema i probleme e, sa izbjeglicama u, um, u, Europi. Sretno sa vašim sastankom u 12.30, o tome ćemo danas pos, poslije podne glasati. A sada, kolege, možemo se... Možemo prijeći na točku 13 koja će biti točka, to je izvješće odbora i misije na e, Expo hrana za planetu i ja sam e, sudjelovala u ime ovoga odbora. Expo se odvoje svake dvije godine. Ovo tema je bila hrana za planetu, energija za život. E, tema ovogodišnje izložbe u Milanu je bila hrana za planetu, energija za život e, i razgovaralo se o osiguranje hrane, a u petak 16. listopada Banki Ki-moon se obratio ogromnoj globalnoj publici sastavljenoj od predsjednika i premijera o važnosti osiguranja hrane za sve. Naš je odbor organizirao jedan specijalan popratni događaj o ljudskim pravima i pravima na zemlju. Bili smo počešćeni što je s nama bio Timor Leste, e, prvi demokratski i, izabrani predsjednik Timora i e, ne samo da je on napravio strašno fantastične stvari za svoju zemlju uvevši demokratske strukture nakon borbe protiv indonezijske okupacije. On je fantastičan čovjek, vrlo blag, vrlo zabavan čovjek i shvatili smo zbog čega ga cijeli svijet smatra nekim ko zaslužuje specijalno priznanje. Imali smo okrugli stol. On je govorio o praktičnim problemima kao predsjednik u razvoju. imaju recimo mm, vađenje nafte i plina, neki su ga studenti pitali o tome kad moraš seriti ljude kako bi se došlo do prirodnih resursa i o tome se jako puno razgovaralo sa studentima iz sveučilišta Mislim da su bili iz Firenze, ne, ne, bili su iz eh, Venecije, iz Venecije. Imali smo zanimljivu razmjeru eh, razmiš, eh, razmišljanja sa njima, zatim gospođa Demna čudeg tegen iz Etiopije, poljoprivrednica nam je govorila o sebi, studenti su bili značajni kad su čuli da je većina žena koja radi, ljudi koji rade na zemlji su žene. Žene su te koje, se more, koje moraju osigurati hranu za e, svoju obitelj. Tu smo imali jako dobre e, diskusije, a sljedećeg dana smo e, bili nazočni na sastanku na vrhu i izložbama različitih zemalja. Te izložbe različitih zemalja bile su sve o održivosti i jako su se dobro povezale sa temom ciljeva održivog razvoja i moramo zapravo na, svakome, e, na svakoj razini društva gledati e, e, kako funkcioniraju zatvorene karike Italije. Posjetili smo paviljone Italije, Velike Britanije i drugih zemalja. Sve u svemu bila je to odlična misija. Želim zahvaliti tajništvu, sve je bilo odlično organizirano i ja vjerujem da će to biti dobar temelj za izvješće koji ćemo nasastaviti u sljedećih nekoliko mjeseci, a radit će se o osiguranju hrane u Africi. Obzirom na ovo što sam sad rekla o gladi u nekim dijelovima Afrike, mislim da će taj izvješće doći na vrijeme. Ne vidim da je tu netko tko je bio tamo. Da, izvolite, imate riječi. Da, vaša prezentacija o sudjelovanju našega odbora na debati je bila odluka odlična. Naročito moram reći da paneli o e, pravima pristupa na zemlju su vrlo važni za razvoj jer nadam se da ćemo to napraviti u kontekstu unutar e, naših prioriteta da, da se možemo pozabaviti time. Naravno, Hojbukov e, izvješće o e, hrani je ključno, ali također možemo razgovarati i o održivom, transparentnom e, korištenju resursa zemlje i možda to možemo staviti sve skupo u širi kontekst. Da li netko još dodati? Hvala. vaša prezentacija je bila sveobuhvatna i razumljiva. Je, želio bih samo dodati jednu ideju koja se tiče opskrbe hranom cijele planete u svim budućim izvješćima i drugim dokumentima Europske parlamentke predlažem da uvijek moramo napraviti vezu između opskrbe hranom i vodom za piće. Vrlo je važno da imamo taj binom zajedno jer u nekim slučajevima neke zemlje će se suočiti e, sa nedostatkom vode prije nego što im ponestane hrane. E, to je vrlo važno za budućnost ljudskog roda po mom e, mišljenju. Da, i to je sve povezano sa debatom o klimi koju ćemo održati danas poslije i kako se boriti protiv klimatskih promjena u ovome izvješću novinskom eh, o gladi, to je sve povezano sa promjenama eh, klime i i to se sve događa i događat će se opet i to je razlog za debatu, i moramo eh, i spriječiti te stvari u budućnosti. Filip Rakeo iz komisije želi nešto reći? Ne? Da? Ni ovdje, aha, dobro, u uredu kolege, hvala vam e, na ovom, e, e, veselimo se radu na, na izveću Marije Holbrooks i ako želite nešto reći o tome, javite se, a sada... Točka 14. Strategija za Srednju Aziju. Po našem mišljenju Naše je gospodin Šefland, dajem vam riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja mislim da poruka ovog izvješća je prilično prihvatljiva. Neke točke nisu u ovom izvješću, a mislim da bismo ih trebali dodati. Ja sam razumio da prijevodi još nisu gotovi, ali možete me ispraviti ako sam u krivu. Da li je to točno? Imamo engleski, ja sam ga čitao na engleskom, a ne znam da li su drugi jezici spremni, ali u svakom slučaju to je nešto čime se trebamo pozabaviti. Iako svi govore engleski. Da, e, sve bi trebali biti gotovi za odbor, provjerit ćemo. Do kraja vaše prezentacije značemo da li su prijevodi spremni ili ne, provjerit ćemo. Ja mislim da ono što moramo razumjeti o Središnjoj Aziji koje, smo nazivali Turkistan, zapravo Tadžikistan, da, da su to bivše zemlje Sovjetskog e, saveza i za vrijeme tog doba njihov razvoj je trebao biti od koristi e, sovjetskom sistemu, a ne njihovim vlastitim sistemima. Oni su daleko od bilo čega i bilo koga. Ja sam bio tamo i mislim da je e, let iznad e, Kazahstana traje četiri sata, a sve je pustinja, ništa uzbudljivo tamo. 90-ih se dogodilo nešto uzbudljivo i stvorilo je e, neke nove probleme jer oni jednostavno nisu bili spremni na samostalnu zemlju ili državu. I još uvijek su lojalni bivšem Sovjetskom savjetu, savezu odnosu Rusiju. Oni su populacija naseljenika u Kazahstanu od 30 do 40% cjelokupnog ništa su zapravo naseljeni Rusima. E, zadnja izjava Slavofila u Rusiji, čulo se da je to zapravo ruska zemlja, da treba bila i dalje biti Rusija i potencijalno to je izvor tenzija. U isto vrijeme Postoji ekonomska ovisnost o Rusiji. E, pravilo e, za to je naročito akutno u Kazahstanu. Prije krize, ekonomske krize u Rusiji, više od 50% tađikistanskog bruto nacionalnog proizvoda je došlo iz e, Rusije. To je po meni izvanredna brojka. E, Tadžikistan, Kirgistan i Uzbekistan su svi tu negdje i naravno e, postoje ruski strateški interesi u regiji koji se tiču i Afganistana. Naravno, Kina je također zainteresirana za ovu regiju. Velike sile tamo igraju svoje geopolitičke igre Kin, interes Kine je ne, strateški, ali uglavnom je se to e, radi o sirovinama. I u 18. i 19. stoljeću Kina se odrekla svojih identističkih e, zahtjeva. Što se tiče intraregionalnih odnosa, nevjerojatna je kompleksnost e, granica to je po, e, Stalin je nacrtao e, granice na vrlo zanimljiv i kompleksan način one ne odgovaraju jezičnim barijerima i zbog toga da li dolaze do frikcije, a ne multikulturalizma. U tom dijelu svijeta multikulturalizam ne funkcionira. To znači po meni da nema mehanizma za rješavanje konflikta, to je e, od koristi Rusiji jer što je e, već e, razina tenzija među nacionalnim skupinama, Rusija je snažija. Zatim Uzbekistan najveći od pet, E, očekuje se da će to biti dominantna regionalna sila. To nije dobar, dobro za druge četiri centralnoazijske zemlje. A onda govorimo o vodi, odnosno nedostatku vode, jer je, ako pogledate e, karte e, Arala, Aralskog mora, mislim da se smanjilo 15 ili 20% od svoje prethodne veličine, što je strašno voda se zlorabi cijelo ovo razdoblje promjene klime koje imaju utjecaj na središnju Aziju kao i na druge mm, regije svijeta. Ja nisam stručnjak, ali sam čuti da se može očekivati e, veliki potres u skorije vrijeme. Taškent je pogodio jedan veliki potres 60-ih, početkom 60-ih, možda sam u krivu. Što se tiče političkih promjena, ja bih rekao da e, usvajanje e, demokracije i vladavina prava se odvija vrlo sporo Zatim tu postoje koncept držav, državljanstva. Oni zapravo žive u klanova, u proširenim obiteljima. Odnosi među obiteljima se protežu do sedmog koljena unatraga. U Kazahstanu e, su zabranjeni brakovi unutar sedam koljena. Znači, svi moraju znati kojim je e, rođak u sedmom koljenu, to je potpuno drugačije nego ono, sve što mi imamo u Evropu. Bilo koji koncept državljanstva bit će različit od onoga što mi podrazumijemo kao državljanstvo u Europi i to ne znači da e, je da taj koncept nije moguć, ali bit će konstruiran na različiti način onda dolazimo do korupcije. Ljudi će prije zaposliti nekog iz e, e, obitelji nego nekog kojim nije obitelj, iako se radi o sedam koljena unatrag. A onda dolazimo do resursa pa do lokalnih tenzija koje postaju etnički i, i, i dolazi do etničkih polarizacija. Situacija nije zadovoljavajuća ni na koji način. Europska unija daje nešto novaca, nešto podrške, a koliko ja znam postoji jedan uzorak slanja djece da rade u poljima pamuka, djeca se zlorabe, to, time, se, time se moramo suočiti. Ne znam koji je razmjer ovoga problema e, i, i da li smo svjesni svih činjenica, da li imamo sve informacije, ali to je nešto e, čime se moramo pozabaviti. Dakle, to bi bila široka slika onoga što sam otkrio o Srednjoj Aziji, odnosno što već dugo znam. Hvala. Gospodin Zeleh je tražio riječ i, mislim, i gospodin Neufe. Da, hvala gospođo predsjedateljice. Prije svega želio bih se zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. usvjedotočuje se na prošlosti i sadašnjost ovih zemalja u Srednjoj Aziji, ali moramo biti pošteni i reći da ovaj politički e, pristup jednostavno nemamo. Moramo e, razviti e, odbor za politiku i, uključiti neke aspekte života u centralnoj Aziji jer je to vrlo zanimljiva geopolitička e, regija za nas, vrlo jedan važan e, ugao svijeta između Afganistana, Kine, Rusije i Irana i U posljednjih šest tjedana sam imao e, prigodu biti u kontaktu sa delegacijom Rusijom, Centralne Azije, iz Tađikistana i Kazahstana i mogao sam sagledati političku situaciju, ali je različito u različitim zemljama. Neke imaju političke e, stranke, a druge imaju autoritet autoritarni e, režim, da se izrazim tim riječima. Također postoje različite razine gospodarskog razvoja u tim e, zemljama. Evropska unija ima veze sa Tadžikistanom i a Kazahstan je dosegao socijalni i gospodarski e, razvoj na razini koji ih vodi do e, gornje, gornje polovice e, kad se radi o prihodima. Turkmenistan je zatvorena zemlja, ne može se ući unutra, ali oni imaju e, rezerve nafte, a vrlo malo stanovništa. Postoje obrazovni projekti, koji se financiraju iz e, Fonda za razvoj. Želimo se približiti mladim ljudima tamo, Uzbekistan i druge zemlje su siromašne i na našem dnevnom redu i dalje mora biti borba protiv siromaštva. U Tadžikistanu je situacija vrlo loša jer 50% 50% e, e, prihoda stanovništva dolazi iz ljudi koji žive u Rusiji, u Rusiji i šalju novac. Zatim imamo granič, e, sigurnost na granici sa Afganistanom. Evropska unija podržava obrazovne programe za borbu protiv droge. I Kazahstan i Turkmenistan nisu više u programu direktne pomoći i Tamo ne financiramo aktivnosti osim iz fondova za razvoj. Možemo razgovarati o tome kamo novac odlazi. Moramo obratiti pozornost e, tome je da novac dođe na prava mjesta i da ciljano bude upućen e, stanovništvo ovih zemalja kako bi se te zemlje stabilizirale. Gospodin Šefning je rekao da e, tamo vlada korupcija na svim razinama i, i u svim sektorima, široko rasprostranjena korupcija. I tima se treba pozabaviti. Što se tiče politike razvoja, moramo to ugraditi u naše prijedloge povrh onog što je gospodin Šefin rekao o tome kakve su to zemlje. Norbert Nauzi, izvoli. Da, hvala. Ja ću govoriti u ime analize koja danas nije ovdje, ali prije svega e, najljepše zahvaljujem na nacrtu izvješća. Želio bih e, e, se nadovezati na ono što kolega Zela rekao. Dobili smo vrlo široki opis situacije, ali mislim da se moramo usredotočiti na ključna područja naše odgovornosti kao odbor. Sve ove zemlje nisu bile e, spremne za e, neovisno, neovisnost prije 35 godina i dalje pate zbog toga, iako su Turkmenistan i Kazanstan donekle napredovali gospodarski i toga nisu pokriveni našim, e, e, naše pomoći za razvoj. Moramo se stroga usredotočiti na slijede ostale tri e, zemlje, Kirkistan, Tadžikistan i Uzbekistan. Moramo se usredotočiti na vladavinu prava i promoviranje civilnog društva u te tri zemlje želimo da se politika e, održivog razvoja nastavi, naročito u e, poljoprivredi. Također e, želimo govoriti i o problemu opskrbe vodom. Opskrba vodom zapravo može biti uzrokom sukoba između Uzbekistana i Kadžikistana to je problem regionalne suradnje. Tri svjetske sile, Rusija, Kina i e, Sjedine države, imaju velike interese u regiji zbog Afganistana i stoga bi bilo dobro da ova dva područja mogu dobiti veću pažnju, konsolidirano e, vladavina prava i politiku održivog razvoja i uz to da se pažnja e, posveti e, problemu opskrbe vodom jer je to novi potencijal za e, sukob. Ako gledamo Tadžikistan, tamo vladaju nemiri koji imaju veze sa teškom, teškim gospodarskim stanjem. Oni apsolutno ovise o emigrantima u Rusiji, oni manje zarađuju zbog smanjenja cijene nafte i prema tome doznake koje šalju u maticu zemlju e, su se smanjile. To je jedna situacija koja je teška i mogla bi postati opasna ukoliko e, u našem radu na razvoju ne možemo nešto o tome napraviti. Hvala Heidi Hautala. Hvala. Ovo je u mišljenje koje je izradio izvjestitelj doista pokazuje opsežno poznavanje povijesti ove važne regije. Mi smo podnijeli nekoliko amandmana što su tražili prethodne kolege, odnosno naša želja bila istaći više aspekte razvojne politike i ono što bi Europa mogla doista učiniti u ovoj regiji. No, u nacrtu izvješća gospodina Šefilna već je spomenuto nekoliko najvažnijih stvari. Ja bih samo istaknula pitanje vodnog upravljanja i regionalne suradnje, zato jer smo tijekom godina vidjeli da su Tadžikistan i Uzbekistan na pragu rata. Pitam se doista što će klimatske promjene donijeti ovoj regiji, zato jer e, sam vidjela da se na 6000 metara visine u Tadžikistanu tope ledenjaci i što će se dogoditi sa ovim sporom ili blizu Dušanbea prije e, za tri godine ili prije toga. Dakle, mislim da bismo trebali obratiti daleko pa-, veću pažnju na to i podići i svijest vlasti o problemu klimatskih promjena u ovoj regiji i također njihovih posljedica na vodno gospodarstvo, što bi moglo dovesti do sukoba, pa čak i rata. Spomenuto je također pitanje novčanih doznaka i doista mnoge od ovih zemalja ovise o novčanim doznakama radnika migranata i to ima i ozbiljne posljedice po društveni ustroj, kao što je spomenuo gospodin Šeflin. Primjerice, Finska podupire pristup pravosuđu žena koje su napustili muževe koje rade u Kazahstanu ili Rusiji, jer se ponekad zbog tih preseljenja raspadaju obitelji. A ako te žene nisu sklopile zakonski brak sa tim muškarcima, onda nemaju nikakve socijalne zaštite i zapravo su na milost i nemilost tih proširenih obitelji koje je gospodin Šeflin spomenuo. To je zapravo pitanje u više slojeva. Osim toga, odnos koje te zemlje imaju sa Rusim je još uvijek Mm, nešto što e, dovodi do nedostatka zaposlenosti radnih mjesta u tim zemljama. Želimo također istaknuti potrebu za kvalitetnim obrazovanjem mladih, jer već sada smo zabrinuti zbog širenja nasilnog ekstremizma i treba nešto poduzeti kako bi spriječili to širenje. Osim toga vidimo da takozvana islamska država stječe sve veći utjecaj u Aziji, a osobito u središnjoj Aziji. I također e, želimo dati veću ulogu stalnoj sektorskoj potpori Tadžikistanu i Uzbekistanu. Ne želimo zapravo e, tražiti da se tome stane na kraj, nego da se uvedu stroži kriteriji koji će biti povezani sa napredovanjem reformi i borbe protiv korupcije. S razvojnog stajališta trebali bismo istaknuti važnost inicijativa kojima je cilj poticanje održivije uporebe prirodnih resursa. Dakle, Imamo također e, i inicijativu za transparentnost rudarske industrije koja je već osmišljena i koju bi trebalo promicati u regiji. To bi riješilo i pitanje netransparentnosti e, javnih proračuna u nekima od tih zemalja. Također je spomenut prisilni rad, a naročito u vezi sa Uzbekistanom. To je trajno pitanje o kojemu valja razgovarati, zato jer od uzbekistanske vlade ne dobivamo zadovoljajuće odgovore kada je riječ o rješavanju problema prisilnog rada na poljima pamuka. Dakle, evo, Tim amandmanima želimo nadopuniti rad gospodina Šeflina i želimo staviti veće težište na razvojne politike. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala Linda. Nasred izvješća gospodina Šeflina je dobar temelj za naše mišljenje i također želim istaknuti pitanje razvojnih politika i tog aspekta u mišljenju. Ja sam podnio tri amandmana Upravom se ističe da postoje tradicionalni oblici suradnje sa srednjoazijskim zemljama i e, traži se dakle da se ojačaju te mreže regionalne suradnje, a smatram da je to važno za razvoj tih zemalja. U drugom amandmanu traži se da se e, pomoću aktivnosti zemalja članica podupire razvojna politika Europske unije i također traži se uža razvojna suradnja sa SAD-om. To je također povezano sa mojim mandatom kao ministra za razvoj u Finskoj od prije nekoliko godina. Tada sam započeo posebni E, program razvojnih politika za bivše Sovjetske republike i taj je program obuhvatio sve te zemlje u Srednjoj Aziji i e, mnoge zemlje članice čine isto ili slično, tako da bi nam e, bila treba, potrebna veća koordinacija unutar zemalja članica, a i sa SAD-om. Također imamo i naše razvojne partnerstvo sa SAD-om koje bismo trebali također iskoristiti radi unapređenja Središnje Azije. I kao sljedeće želim predložiti sljedeći dodatak. Dakle, traži se sa, e, uža suradnja sa agencijama UN-a i drugim agencijama poput Svjetske banke. Evo nam se da će izvjestitelji podržati ta tri amandmana. Hvala, Charles Goerlins. Hvala. Mislim da je konkretna e, namjera zapravo načelo diferencijacije, neki kolege su već to spomenuli. Neke zemlje više ne primaju pomoć Europske unije i to upravo zbog načela subsidijarnosti koje smo i mi podržali u Europskom parlamentu. Mene zanima koji je učinak e, provedbe načela subsidijarnosti? Da to pobliže objasnim. Neke bolesti poput tuberkuloze i dalje se šire u bivšim sovjetskim republikama. ti patogeni e, su sve otporniji i to ugrožava zdravlje stanovništva u tim zemljama, ali i nas same. Dakle, sukladno načelu subsidijarnosti mi se ne smijemo više uplitati u to. Imamo fondove za IDS, za tuberkulozu i malariju, međutim oni opet ističu taj problem i naglašavaju da je liječenje otežano u nekima od tih zemalja. Što mi možemo učiniti u okviru naše strategije? Zdravstveni problemi bi trebali biti sastavni dio te strategije. Nakon što smo čuli objašnjenje, recimo, što čujemo objašnjenje komisije, ja bih zamolio izvjestitelja da podnese amandman u tom pravcu. Znam da bi međunarodne organizacije htjele tu intervenirati, ali ne mogu to učiniti jer nema dovoljno sredstava kako bi se reagiralo na ove probleme. Hvala, gospodin Celer, a onda gospodin Hvala gospođo predsjednice. Žao mi je što sam zakasnio, ali imao sam druge obveze u drugom odboru, govoreći njemački. Evo nekoliko napomena o ovom mišljenju koje ovdje izrađujemo. Mislim da bismo trebali biti konkretniji kada je riječ eh, o problemima s kojima se suočavamo u Središnjoj Aziji. Ovaj sadašnji nacrt mišljenja je dosta općenit ili se pak eh, usredotočuje na povijesni tijek događaja, što naravno je zanimljivo, ali je također povezano sa sadašnjom situacijom, no ipak e, to nije odlučujuće za strateške odluke Europske unije. Dakle, mišljenje se trebalo više usredotočiti na gospodarski razvoj, naročito na tržišta sirovinama. i naime, ovdje je riječ o državama koje su niz godina u prvom desetljeću ovoga stoljeća iskoristile povišene cijene sirovina, a sada od 2013. godine nalaze se u dosta teškom razdoblju zbog pada cijena tih sirovina. I to bi se moglo pokazati čak i trajnijim stanjem ako recimo pomislimo na usporavanje gospodarskog rasta u Kini, što također i smanjuje potražnju za sirovinama. Evo, to je problem koji treba izričito naglasiti u našem mišljenju. Drugo, Unatoč visokim stopama rasta treba ipak istaknuti da je problem siromaštva i dalje snažno prisutan u tim zemljama Imamo veliki e, jaz e, između prihoda raznih slojeva stanovništva i e, kolega se je već spomenuo i zdravstvena pitanja i skraćeni životni vijek stanovništva. A u određenim regijama tih zemalja postoje prave enklave siromaštva. Razvojna politika trebala bi također poticati razvoj manje razvijenih regija, primjerice ruralnih e, ili brdskih područja koja često nemaju budućnosti, tako da muškarci napuštaju ta područja i ostavljaju žene same. To je još jedna pojava kojom se trebamo pozabaviti. Posljedica svega toga jest e, da bi se Europska unija u svojem djelovanju trebala usredotočiti na veću integraciju e, regija unutar tih zemalja Središnje Azije, a također bi trebala i promicati razvoj e, prometnih veza i prometne infrastrukture upravo kako bi ove najmanje razvijene regije mogle uspostaviti bolje prometne veze, bolju povezanost eh, sa razvijenijim regijama. Također transportne usluge bi trebale moći pružati, trebala moći pružati i srednja poduzeća. I na taj način eh, bi se omogućio e, razvoj e, gospodarstva što bi bilo i više u skladu s našim ciljevima. Evo, tu ću stati i još jednom e, ponavljam molbu da budemo konkretniji u našim prijedlozima. Gospodin Celler, nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Grans. Dakle, kada je riječ o razvoju tih zemalja, treba promicati zdravstvo, poljoprivredu, obrazovanje i e, vodno gospodarstvo. Kada je riječ o zdravstvu, istina je, kao što ste vi rekli, postoje tamo neke bolesti koje su ovdje kod nas iskorijenjene, a one tamo još uvijek ugrožavaju zdravlje stanovništva. Pokrenuti su neki projekti kojima se nastojalo spriječiti posljedice zloporabe droga, no međutim e, nije se to pozabavilo o bolestima koje su ovisnici dobivali. Znamo koliko smo kritika uputili na račun različitih oblika vlasti koje prevladavaju tamo. Treba voditi e, računa i o politikama koje provode te zemlje. Kazahstan pokazuje spremnost na suradnju sa Europskom unijom i s Kazahstanom e, ćemo uskoro potpisati sporazum o suradnji. Gospodine Luke, Kazahstan i Turkmenistan imaju bogatstva koja mogu izvoziti, ali ostale tre zemlje nemaju takva bogatstva. Nemaju sirovina ili nemaju mogućnosti za izvoz. I, i želim još nešto istaknuti. Pet milijuna radnika migranata iz Kirgistana, Uzbekistana i Tadžikistana koji rade u Rusiji su do sada uspjevali održavati svoje obitelji, ali sada to više nisu u stanju. Dakle, ako se nešto ne dogodi, oni će uskoro zakucati na naša vrata. Kolegica Hautala je rekla da postoji prava pravcata prijetnja. i to bi se moglo pretvoriti također i u mogućnosti vrbovanja za islamsku državu. Mnogi su pristali uz ideologiju islamske države i to je nešto što uvijek moramo imati na umu. Kerry, američki državni tajnik, je upravo prošlog tjedna posjetio Tadžikistan i posvetio je mnogo vremena raspravi o aktualnoj situaciji u toj zemlji. Hvala da ćemo, želi li komisija uzeti riječ? A, tu ste. Mislim da je došlo do pomaka u načinu u kojem provodimo naše instrumente za razvoj prema Središnjoj Aziji. E, i, da, tu je i gospodin e, Frank iz glavne uprave Devko, ali kao prvo Europska služba za vanjsko djelovanje. Da, naša strategija je staviti naglasak na Središnju Aziju kao važnu regiju za Europsku uniju. I jedan važan element ažurirane strategije je uvođenje načela diferencijacije zato jer je tih pet zemalja doista bitno različito. Također ćemo uvažiti i njihovu sklonost da se razlikuju od svojih e, susjeda i također razlike u ambicijama različitih srednjoazijskih zemalja u našim bilateralnim odnosima neke aktivnosti i odluke Europske unije u odnosima sa Srednjom Azijom e, su stvorile zamah koji ćemo iskoristiti kako bismo ostvarili e, bolju suradnju koja je usmjerena na rezultate u Središnjoj Aziji i sada ću spomenuti samo neke nedavne događaje kako bih štedila na vremenu. Prvo je imenovanje novog posebnog predstavnika za Središnju Aziju, ambasadora Petra Borena i e, mi time nastojimo pojačati dijalog sa relevantnim nacionalnim e, i međunarodnim organizacijama kao je Vijeće Europe, Svjetska banka i e, druge organizacije sa susjedima tih zemalja. I mi ćemo ostati aktivni u, regiji i surađivati sa partnerima poput Kine, SAD-a i drugih zemalja kada je riječ e, o vladavini prava, obrazovanju, zaštiti okoliša i vodnog gospodarstva. Mi posvećujemo posebnu pažnju u tim područjima i želimo ojačati naš rad na tim pitanjima i također e, uključiti više stručnjaka iz postojećih platformi i projekata i sada ću spomenuti nekoliko nedavnih primjera u tom smislu. Dakle, prvi ministarski sastanak e, Europe i Srednje Azije o obrazovanju što je održano u Rigi 25.6. i također konferencija na visokoj razini između Europe i e, Središnje Azije o vodi i okolišu što je odigrano što se odigralo u Milanu u e, listopadu i zatim e, su to važne i gospodarski odnosi i to želimo uspostaviti pravu vladavinu prava, borbu protiv korupcije i također poticati regionalnu integraciju, što je od ogromne važnosti i na to ćemo usredotočiti svoje napore. I na kraju, Prioritet je pridan također regionalnoj sigurnosti i stabilizaciji i tu imamo dijalog o sigurnosti na visokoj razini sa svim e, zemljama, što je učinkovita platforma za raspravu. Imaćemo treći sastanak e, te skupine 2016. godine i želim samo ukratko spomenuti neke inicijative na području vladavine prava dakle e, program i Kada koji su se pokazali također vrlo učinkovitima, tako da ćemo se također usredotočiti još više na to područje i pojačati našu suradnju sa Središnjim Azijom e, i sa drugim zemljama u regiji, a također i sa našim međunarodnim partnerima. Hvala gospodin Hes iz glavne uprave Devko. Hvala gospođo predsjedavajuća. Da, želim naglasiti da je načelo diferencijacije doista važno u našoj suradnji sa Središnjom Azijom. U slučaju Kazahstana ne pružamo više nikakvu bilateralnu pomoć, oni mogu samo imati koristi od tematskih ili regionalnih programa. A u slučaju Turkmenistana imamo 37 milijuna eura koji će dotrajati do 2017. godine, zato jer je ta zemlja također zemlja sa visokim e, prihodima. Mi se usredotočujemo na profesionalno usavršavanje i e, to je bitno za mnoge od tih zemalja. I to je također e, mogućnost za mlade ljude da nađu posao i da se izbore iz siromaštva i također da prevladaju nedostatak gospodarskih mogućnosti. Također želim istaknuti da imamo bilateralne programe sa tim zemljama, kao što je već spomenuto, i opisano je što e, radimo. Također imamo e, regionalni indikativni program e, koji se odnosi na druge važne sektore poput zaštite okoliša, vladavine prava i tako dalje, tako da su to dopuski programi. I osim toga želim istaknuti da unatoč ovim ograničenim sredstvima, dakle ukupno nešto više od jedne milijarde eura, to predstavlja ipak e, značajno povećanje e, od 56% naših sredstava, no unatoč tome trebamo e, usmjeriti naše napore, ne možemo činiti sve u tim zemljama. Dakle, mi želimo surađivati sa tim zemljama i omogućiti im vlasništvo nad tim projektima. Naravno, to ne isključuje civilno društvo. Neke zemlje nisu zadovoljne zbog toga, ali mi surađujemo ipak sa civilnim društvom pomoću tematskih programa. A osim toga, prisutni smo tamo gdje E, vidimo da su prisutni napori u cilju ostvarenja reformi. Spomenuti su problemi u zdravstvenom sektoru tuberkuloza i ostale bolesti koje se šire u zemljama Središnje Azije. Kolege su spomenuli program Ombonka gdje radimo sa ovisnicama o drogi. U nekim zemljama, recimo u Kirgistanu, imamo širi pristup čitavom zdravstvenom sektoru upravo zato što E, zdravstveni sektor e, je e, suočen sa tolikim problemima da nam je potreban sveobuhvatan pristup, dijalog s vlastima i to je pristup koji smo mi poduzeli u ovom slučaju i želimo poboljšati cijeli zdravstveni sustav. Naravno, to se neće lako ostvariti i to će iziskivati određeno vrijeme, a naravno parlament će trebati popratiti ono što mi činimo. Također trebate uvidjeti da se tu promjene tek sporo ostvaraju i kao što su naznačili neki zastupnici možemo e, također ojačati e, zamah reformi u sektorima poput e, zdravstva i obrazovanja. Dvoje zastupnika je spomenulo pitanje prisilnog rada djece u Tadžikistanu, no to je sve manje značajna pojava koliko vidimo, ali ipak e, pitanje prisilnog rada općenito je još veliki problem. Mi sada upravo usvajamo jedan e, projekat koji će se pozabaviti upravo time i pratiti ćemo e, prisilni rad djece u Uzbekistanu i naši kolege također imaju jedan projekt u tom smislu. E, projekt će raspolagati ukupno 5 milijuna eura i provest će ga Međunarodna organizacija rada i Svjetska banka. Ona će pratiti situaciju i također će donositi prijedloge za poboljšanje situacije. Evo, mislim da ću tu stati. Hvala na ovim pojašnjenjima i sada ću vratiti riječ izvjestitelju a e, prije nego što to kažem, evo, e, izvješće je prevedeno na e, sve jezike, tako da svi možete ga pročitati na vlastitim jezicima. Gospodine Šeflin, dakle, to je veliko olakšanje da sada imamo i prijevode. Želim zahvaliti svim kolegama koji su dali doista vrijedne prijedloge. Naravno, amandmani su dobro došli. Sjetit ćete se da je ovo mišljenje, tako da e, ja imam na neki način vezane ruke, ne mogu sada sve preraditi. Htio bih istaknuti nekoliko stvari. I dalje Vjerujem da je Rusija bitna. Mnogi kolege su je nasala i zaobići, ali s obzirom na naše razvojne planove i gospodarske interese i druge interese Rusije, naše prisustvo u toj regiji će se smatrati na neki način izazovom za Moskvu. Dakle, što više budemo surađivali s Moskvom, tim će biti bolje. Ja ne želim sada reći da će to biti na bilo koji način jednostavno, ali moramo biti svjesni e, ruskih interesa u okviru projekata koje pokrećemo. Mnogi su spomenuli korupciju i dopustite mi da naglasim sljedeće. Korupcija u ovom dijelu svijeta je usko povezana sa proširenim ustrojem obitelji. Ne smijemo to zanemarati. To je možda nama nepoznato, ali je to tamo društvena stvarnost. Mislim da sam ja prvi spomenuo problem koji pogađa Kazahstan u manjoj mjeri Uzbekistan. Dakle, To je gospodarsko e, pitanje, e, novac postoji, ali ne koristi se za drugo osim za korupciju i za jačanje vlasti elite. To e, nije nemoguće suzbiti, ali će biti svakako teško. Kada je riječ o islamskom ekstremizmu, mislim da imate pravo i to se zapravo hrani na račun vođa iz sovjetskog e, razdoblja koji su još uvijek prisutni i e, koristi se kao neki način instrumenta za e, političke promjene i to je zapravo nešto što se širi iz Afganistana. Tri od tih zemalja imaju granicu sa Afganistanom i tu se također preklapa i stanovništvo i jezik i tako dalje. Želim zahvaliti kolegi na amandmanima i nadam se da će E, e, gospođa Hautala također podnijeti svoje amandmane. Gospodine Gerenc, naglasili ste doista e, važno pitanje. Rado ću to preuzeti u našim kompromisama. Nisam, nažalost, bio upoznat sa tim zdravstvenim problemima, sa tuberkulozom ili malarijom. Dakle, mislim da je zapravo stvar u tome da se E, tijek trgovine okrenuo protiv Središnje Azije. Prije pada cijena nafte te su zemlje dosta dobro stajale, ali naročito s usporavanjem gospodarskog rasta u Kini svjetska trgovina sada nije toliko povoljna za regiju. E, ako želimo promicati mala i srednja poduzeća, trebamo imati na umu i političke strukture. Mala i srednja poduzeća su autonomna i to možda može imati političke implikacije koje mi možda nećemo prepoznati kao relevantne. I na kraju želim e, zahvaliti komisiji na pojašnjenju u diferencijaciji, no ja uvijek to smatram e, jednom jedinstvenom regijom i smatram da se eventualni sukobi mogu riješiti na regionalnoj razini. Evo, hvala svima i e, rado ću e, prihvatiti sve vaše uzbudljive amandmane. Rok za podnošenje amandmana je 11 sati e, sutra ujutro, dakle sljedeći puta ćemo glasovati o tome. Idemo sada na posljednju točku za današnje jutro, a ovdje je riječ o srednjoročnoj reviziji strategije za bioraznolikost. To je naravno povezano sa e, ciljevima održivog razvoja. Čut ćemo sada što je u tom izvješću najvažnije od izvjestitelja gospodina Sebastije. Izvolite. Dobar vam dan, hvala vam lijepo predsjedateljice, za početak bih želio naglasiti da je ovo prvo mišljenje za koje sam osobno zadužen. Stoga se nadam da će mi kolege pružiti potporu i e, omogućiti suradnju. Prvi cilj prilikom izrade ovoga mišljenja bio je stav da je bioraznolikost ključna za mnoge ljude diljem svijeta, ne samo za domorodačke zajednice, već i za mnoge druge, recimo za poljoprivrednike u državama u razvoju, e, takozvanim e, državama na jugu, dakle siromašnim državama i naravno kada želimo se boriti protiv siromaštva Glavno sredstvo za tu borbu jest da omogućimo ljudima da ne moraju otići iz svojih prvobitnih e, domovina. Europska unija izravno je odgovorna za smanjenje bioraznolikosti. Naime, potrošnja, kada je riječ o određenim proizvodima, potrošnja u Europskoj uniji vrlo jasno utječe na neke zemlje u kojima se smanjuje bogata bioraznolikost. Biomasa koristi se kao potencijalni izvor energije, koriste se biogoriva i zbog toga se velika područja bioraznolikosti pretvaraju u prostore za proizvodnju biomase koja se onda izvozi, a od toga lokalno stanovništvo nema izravnu korist jer tvrtke koje se time bave su prvenstveno europske tvrtke. Naravno i kad je riječ o proizvodnji mesa, e, meso e, se koristi, e, dakle za ispašu stoke koriste se područja koja bi inače bila upotrijebljena na drugi način koji bi podržavao bioraznolikost. Drugim riječima, to je izravna prijetnja za stanovništvo diljem svijeta. Zatim dolazimo do pitanja sjemena tradicionalna aktivnost poljoprivrednika bila bi da sami kako bi poboljšali sorte koje su im potrebne i da međusobno razmjenjuju to sjeme. No to se sada više ne radi. Također trebamo pogledati kakav je učinak deregulacije trgovine što se događalo sa sjemenom u proteklim godinama. Smatramo najme da je ovo iznimno važna tema te ćemo zbog toga iznijeti i niz amandmana kako bismo malo pojačali tekst u ovim područjima koja sam sada spomenuo. E, ne želimo ukinuti potporu različitim aktivnostima čija je svrha razvoj, ali sve što negativno utječe na lokalni okoliš sasvim sigurno ne može se smatrati pomoći za razvoj. Dakle, manjak bioraznolikosti uvelike utječe na klimatske promjene i to je potrebno naglasiti. Smatramo da Europska unija se mora uskladiti s vlastitim politikama čija je svrha poboljšanje energetike, proizvodnost, eh, produktivnosti, a kad je riječ o odnosu sa klimatskim promjenama, mi ne bismo smjeli izvoziti vlastite probleme u treće zemlje. Čini se da sada kažemo te brojke u Europi ne funkcioniraju pa ćemo sada taj problem izvesti nekamo drugamo. Mislim da vrlo jasno e, moramo zacrtati svoje ciljeve razvojne politike, a isto tako i ono što u praksi činimo moj pristup bio je da naglasim kako se tome ne daje dovoljna e, pozornost, a istodobno umanjena bioraznolikost utječe na milijune ljudi diljem svijeta i između ostalog služi i kao čimbenik poticanja migracije. E, dakle, otvoren sam za suradnju, za dijalog sa svim kolegama koji se žele uključiti u ovo pitanje, u razmatranje ove teme, a naravno kada sastavimo mišljenje ponovno ćemo vam ga predstaviti. To je vaš prvi izvištaj u ovom odboru, ali sasvim sigurno ste naveli niz važnih tema, to poštujemo i ja ću osobno o tome nešto reći kad čujemo ostale govornike. Hvala vam lijepa. Ono što bi ja htio e, reći, prije svega izraziti dobrodošlicu Žordiju Sebasti, dakle želimo vam toplu dobrodošlicu i također bih htio reći kako vaš stav nije osobito drukčiji od mog u Španjolskoj mi smo navikli na to da pružimo potporu izvjestiteljima na plenarnoj sjednici koji prvi puta iznose svoje izvješće, dakle nemajte tu nikakvoga straha. Potom čuo sam i što je rekla predsjedateljica u najavi ove teme. Pitanje bioraznolikosti utječe na sve nas. I uvelike utječe na one ljude koji su zbog geografskog predjela u kojem se nalaze više izloženi učincima e, smanjene bioraznolikosti, to također utječe i na klimatske promjene i na e, trgovinske politike, pa želim naglasiti jednu stvar koju je gospodin Sebastija rekao Naime, kao aktivni član ovoga odbora trebali biste znati da u ovom odboru uvelike naglašavamo dosljednost politika za razvoj. Želimo da naše politike budu usklađene, politike u području trgovine, zaštite okoliša i tako dalje. Želimo dužnu pozornost uvijek pokloniti najranjivijim skupinama ne bih rekao da ćemo se uvijek svi složiti sa svakim pojedinačnim prijedlogom koji iznosite, ali mislim da svakako imate pravo naglašavati važnost bioraznolikosti za suvremeno društvo, kao i za politiku za koju smo mi zaduženi u ovome odboru. Kolega Varina, izvolite, govorit ću finski. Poštovana predsjedateljice, kolege, pomno smo proučili ovaj nacrt Mi, e, mišljenja. U ovom trenutku želim naglasiti jedan problem koji se odnosi na održive kriterije vezane uz biomasu po našem mišljenju u svom izvješću trebali bismo se usredotočiti na to kako možemo poboljšati održivost šumarstva u e, zemljama u razvoju budući da u tom sektoru u Europskoj uniji imamo vrlo dobru održivost ti e, kriteriji održivosti postoje u Europskoj uniji, to ima veze također i sa subsidijarnošću, jer recimo Finska se ne želi pridružiti zajedničkoj šumarskoj politici u Europskoj uniji, dakle potrebna je određena usklađenost, ali ne moramo nužno imati zajedničku politiku kao takvu. Stoga bih volio da odbor izbriše iz ovog izvješća taj unutarnji aspekt Europske unije i da se usredotočimo na razvojnu politiku u e, smislu poticanja održivog razvoja u drugim dijelovima svijeta i parlament naravno onda može kasnije zauzeti svoje stajalište o ovoj vrlo kontroverznoj temi. Mi ćemo kasnije iznijeti i konkretne amandmane o ovom i drugim e, aspektima ovog izvješća. Hvala, ja se e, uvelike slažem sa točkama 4 i 5 gdje se spominje potreba da se kriteriji za održivost biomase i biogoriva posebno naglase. Radila sam na tom pitanju i to je bilo vrlo teško. Jučer smo dugo raspravljali o usklađenosti politika za razvoj uistinu kad kada ne namjerno um, ali na određeni način zanemarujemo učinak biomase i biogoriva e, dakle unatoč dobrim namjerama izazvali smo negativne učinke u mnogim državama u razvoju i tražili smo od odbora za okoliš da se pozabavi tom temom kao i od komisije od glavne uprave za okoliš e, ako se nitko više ne javlja Sada upravo dajemo riječ gospođi Wekehauser iz e, glavne uprave za zaštitu okoliša, pa nam možda možete i ponuditi neke odgovore. Hvala vam lijepa, zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću, zahvaljujemo što ste toliku pozornost poklonili srednjoročnoj reviziji strategije za bioraznolikost i što pridajete toliku važnost bioraznolikosti u kontekstu razvoja i zaštite najranjivijih skupina. Dakle, radujemo se vašim komentarima. Što se tiče održivih kriterija vezanih uz šumarstvo, ja ću se kasnije javiti izvjestitelju s konkretnim odgovorima jer to nije tema kojom se ja osobito bavim. Dakle, provedbom direktive o obnovljivim izvorima energije koja obuhvaća biogoriva i e, biomasu. E, znači u ovom trenutku vam ne mogu dati podrobnije odgovore na ta pitanja. Hvala. Dakle, vi se možda više bavite ovim drugim pitanjima kao što su međunarodne konvencije, CITES i tako dalje. E, sada riječ dajemo predstavniku glavne uprave DEVKO. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. I ja uvelike pozdravljam nacrt mišljenja koje se odnosi na srednjoročnu reviziju strategije za bioraznolikost. Kada je riječ o održivom upravljanju šumama, Skrećem vam pozornost na to da je strateški odabir komisije u posljednjih desetak godina e, bilo da se usredotoči na upravljanje šumarstvom i to nije nužno samo po sebi održivost, ali je to odlučan korak koji ide u smjeru održivosti. Naime, želimo surađivati sa zemljama u razvoju u tom području kako bi njihov šumarski sektor bio snažan, kako bi osigurao održivost proizvodnje e, i zadovoljio potrebe potrošača i kako bi ispunio zakonodavne odredbe u tim zemljama. U mnogim zemljama zakonodavne odredbe postoje i propisuju kriterije, održivost, uvjete i tako dalje i mi bismo sa strane komisije sasvim sigurno htjeli da se krene u smjeru takvog održivog šumarstva. Uvilike podupirem stav parlamenta koji kaže da trebamo nastaviti raditi na postizanju održivog šumarstva. Zahvaljujem izvjestitelju, želite li nešto dodati? Zahvaljujem na svim prijedlozima koji su izneseni i mislim da se slažemo u pogledu ključnih točaka, kao što je to naglasio kolega Salon. Ranjevost ljudi koji žive u najosjetljivijim područjima, koji najviše trpe kada se e, naruši bioraznolikost u tom području, to je nešto što je osobito važno. Zatim imamo pitanje biomase kojim smo se konkretno pozabavili. Potpora biomasi općenito može negativno utjecati na biološku raznolikost, to je i predsjedateljica naglasila. U svakom slučaju mislim da moramo izmijeniti ovdje gdje spominjemo vlastite e, europske standarde kako to nikome ne bi predstavljao problem mislim da ćemo postići konsenzus na temelju amandmana kad je riječ o biomasi i biogorivima e, taj odabir je doveo do narušavanja bioraznolikosti, stoga ćemo nastaviti raditi kako bi ovo mišljenje bilo što je više moguće uravnoteženo. Hvala vam. Hvala i vama. Rok za amandmane je sutra u 10 sati ujutro. Time smo došli do kraja e, rada. E, nastavljamo u 15 sati sa E, glasovanjem, a izvješće gospođa Garosalona biti će posljednje e, na redu za glasovanje. Hvala vam lijepo, vidimo se u 15 sati.